Nažalost, još jednom smo prisiljeni započeti ovo zasjedanje i pritom se prisjetiti nevinih žrtava koje su pogođene tom ludošću terorizma. Jedan od glavnih gradova Europske unije je pogođen, London. Imamo jako puno žrtava iz mnogo zemalja. Ali taj terorizam ubojica ne pogađa samo unutar nego i izvan granica Europske unije. Kao što znate, došlo je do napada na parlamentu Tehranu i mi smo ti koji ne možemo e, ne osuditi i još jedan taj grozan napad. Znajući da sila slobode i demokracije neće pokleknuti pred nasiljem terorizma. Mi nećemo promijeniti naš način života, mi ćemo nastaviti dalje kao evropljani kako bismo i dalje davali odlučujući doprinos borbi i pobjedi nad terorizmom. Zato vas sada pozivam da imamo minutu šutnje kako bismo odali počast žrtvama iz Londona, ali i onima iz Tehrana. Dragi zastupnici, prije nego što otvorim eh, ovu sjednicu, htio bih izraziti našu zabrinutost zbog sudbine odvjetnika Kirić, predsjednika organizacije Amnesty Internationala u Turskoj, kojeg su uhvatile turske vlasti prošle srijede zajedno sa drugih 22 e, e, zagovaratelja te organizacije, za te organizacije. Zato tražimo da turske vlasti odmah puste na slobodu, kako tog odvjetnika, tako i druge uhićene e, osobe i da se sve optužbe protiv njih odbace i e, također da se opovrgnu njihove e, navodne upletenosti i tužbe za upletenost u državni udar iz 2016. godine. Želimo ih podsjetiti da je Europa zajednica vrijednosti i sloboda i da smo mi ti koji ćemo uvijek biti na strani svih onih koji se bore za obranu ljudskih prava. Europa se zalaže za e, zaštitu slobode izražavanja u čitavom svijetu. I upravo zato želim izraziti našu zabrinutost nakon uhićenja koji, e, do kojeg je došlo danas popodne e, lidera e, ruske oporbe Navalnija te mnogih njegovih pratitelja, njegovih sljedbenika. Znači to je još samo jedan od slučajeva koji su bili, znači osoba koji su predmet kako nasilja, tako i diskriminacije. Mi e, podržavamo te osobe i mi ćemo ih neumorno nastaviti podržavati. Također želim naglasiti da je Božin Al-Rasurun koji je uhićen na aerodromu u Arabiji Sauditi, u Saudijskoj Arabiji da je e, gospođa napokon puštena bez podizanja nikakve optužbe. Dichiaro ora Sada proglašavam nastavak zasjedanja Europskog parlamenta prekinutog u četvrtak 1.6.2017. Zapisnik i usvojeni tekstovi iz prethodne sjednice od 31.5. i od 1.6. su sada dostupni. Imate li prigovora? Ne, znači zapisnik je stoga usvojen.